Damen es Dame i gospodo, kolege, veliko, velika mi je čast što zajedno sa Lindom McEwen i Eleno Valencianom imam prilike voditi danas ovaj sastanak. To je sastanak kojeg svake godine organiziramo sa dobitnikom Saharove nagrade za slobodu mišljenja Drago nam je što je danas s nama gospođa Ensaf Hajdar, supruga i predstavnica Raifa Badavija, dobitnika nagrade Saharov za 2015. godinu. Nažalost, on danas ne može ovdje biti s nama, zato što je i dalje u zatvoru i zato što služi kaznu koju mi smatramo u potpunosti nepravednim, to je kazna koja je protivna slobode mišljenja, koja je protivna našem svačanju ljudskih prava. I to u potpunosti. Drago nam je isto tako što je s nama i Stavros Lambrinidis, posebni predstavnik Europske unije za ljudska prava. Mi usko surađujemo s njim pri njegovom radu i on zastupa ljudska prava u ime Europske unije i Europske službe za vanjsko djelovanje diljem svijeta. Dopustite mi da se vratimo malo unatrag i da vas podsjetim da je nagrada Saharov za slobodu mišljenja nešto što postoji od 1988. godine, dajemo i organizacijama i pojedincima koji svojim razmišljanjima, aktivnostima, svojim izlaganjima nas podsjeća na to koliko je važno za demokratski život jedne države da se poštuju ljudska prava i temeljne slobode. S godinama je ta nagrada Saharov postala e, konkretni izraz kolektivnog angažmana diljem političkih obitelji za zaštitu i poticanje ljudskih prava to predstavlja i našu podršku za sve one koji se bore za mir i pravdu i to svaki dan diljem svijeta koji se bore kad kad e, a izloženi su opasnostima koje si mnogi od nas bez većina nas ne mogu ni zamisliti. Vidim tu i druge koji su i sami odrasli u manjku slobode i mogu nam objasniti što to znači živjeti u jednom takvom sustavu i zbog toga moram sada reći, budući da nisam nikad e, bio u opasnosti da zbog mojeg razmišljanja e, se izvrgnem e, riziku, osim što me primjerice predsjednik moje stranke nije jako volio, ali nikad se nisam izložio stvarnom opasnošću, stvarnim rizikom. I stoga je ovo vrlo izvanredno i srdačno vam zahvaljujemo što ćete prenijeti vašem suprugu naša posebna razmišljanja o ovome. Mi smatramo da na svijetu postoje mnoga mjesta gdje se svakodnevno bore ljudi za temena prava, gdje se e, bore za svoj život i za svoju budućnost. Ta borba koja se stalno nastavlja na toliko mnogo mjesta diljem svijeta samo znači da smo mi dio jednog tak, jedne takve sveukupne strukture, da je potrebno raditi protiv toga i da ne smijemo ovdje raditi nikakve kompromise. U politici će se uvijek raditi o postupku um, odvagivanja što se smije, što se ne smije reći, ali ne smijemo sami sebe iznevjeriti tako što bismo šutili kada se krše ljudska prava ili tako što ne bismo ništa napravili kada se to događa. Ban Ki-moon je jednom rekao da se boje e, za pristup interesa i da nadzorni programi postaju preagresivni i da se to koristi kao izlika za nadzor koji je sklonjen po ali da je to utoliko veći razlog zašto bismo trebali se boriti i zaštititi ljudska prava i temeljne slobode. Mislim da baš kada se radi o blogeru Badaviju, da je to jedna važna naznaka za sve nas. I zbog toga sada imamo tu čast da preko njega odemo počest svim onima koji svakodnevno sudjeluju u toj borbi izlažu se osobnom riziku u svojem, u svojem vlastitom lokalnom okruženju, a i dalje gledaju, gledano daju nam primjer za borbu za univerzalna ljudska prava. Prije nego što riječ predam Eleni Valencijanu, bih vas također rado htio posjetiti na to da imamo dvije osobe na popisu kojima također trebamo odati priznanje i kojima trebamo dati našu podršku za budućnost. To je demokratska oporba u Venezueli, mezna dela unita demokratika i politički zatvorenici. Po tim režimom sada možda imaju izgleda na bolju budućnost, nakon što su birači u njihovoj državi se stavili e, tako snažno na stranu upravo tih osoba. I ja se nadam da će, da će taj demokratski razvoj Venezueli prihvatiti i predsjednik i njegova vlada i da će postati dio e, stalne politike i kulture Venezuele. Također se nadam da će Boris Nemcov njegova kćer koja danas radi u Njemačkoj, ali njegova stranka je dalje dobiti našu podršku. Ja ću zbog toga i u petak se naći sa gospodinom Kazanjovom, on je njegov nasljednik kao predsjednik stranke. ću u Moskvi i tamo ću nam mu prenijeti našu podršku. Riječ sada Elena. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, Brok. Dobar večer. da Badavi je počinio samo jedan zločin, on je izrazio svoje mišljenje. I to s jedinim oruđem koje je imao, a to je svjeću. Mi to skoro ne možemo niti zamisliti, ne možemo vjerovati, čini nam se da je to laž, da netko dobije tako tešku kaznu i da se tako agresivno postupa s nekim. To nam se čini nemogućim, ali ipak to je tako. Oni su odgovorili na njega sa zatvorom i sa bićem, e, udaljili su ga od obitelji i djece. On je jednostavno samo jedan, objavio jedan blog pod imenom Slobodni saudijski liberali i pokušao je pokrenuti e, raspravu u zemlji u kojoj je to nezamislivo i nemoguće. Raif Badawi se tako ispostavio slobodnim mislilacem, a to je jednako blasfemiji. Niti je pozivao na nasilje, niti je postupao radikalno, ali umjerne snage poput Raifa Badawija koji ne postaju agresivni, koji govore na umjeren način, su vjerojatno najštetniji za totalitarne režimi. Treba prihvatiti e, izjavu svog suprotnika, to je osnovna teza ili primjerice rekao je treba pustiti drugima da žive kako žele. Osim toga je rekao da je sloboda mišljenja zrak koji svaki mislovac diše i da su države napredovale samo zato što su e, bili nagnuti na razmišljanja. Zbog takvih izjava Raif Badawi danas sjedi u zatvoru. On je izrazio zabrinutost zbog toga što postoji e, odljev mozgova među intelektualcima, što oni napuštaju tu zemlju i što za sobom ostavljaju prašinu religioznog e, autoritarizma kako bi mogli razmišljati i zatim je bio osuđen na deset godina zatvora, na tisuću udarca bićem kao i na visoku novčanu kaznu. Pokušali su ga mučiti, pokušali su izbrisati njegovo dijelo i to nasilno, ali nisu ga uspjeli ušutkati. To nisu uspjeli i zbog toga smo mi svi danas ovdje. Kako im ne bi uspjelo da Rajfa Badavlja natjeraju na šutnju. Ovaj parlament će želi pridružiti tom pozivu, želi sami e, izraziti svoj glas, to smo već u veljači i napravili tako što smo odlučili da ćemo e, nagradu Sahorov dodijeliti Rajku Badaviju. U srijedu ćemo mu predati tu nagradu. Mi tražimo da se prestane sa takvim neljudskim postupanjem, da, se, e, da ga se bezuvjetno pusti na slobodu. On je obiteljski čovjek otac kojeg nikad nije trebalo odvojiti od obitelji. Prije nekoliko dana je Raif Badawi stupio u štrajk glađu i sada se nalazi u e, izolacijskom u, u e, samici. S nama je danas Ensaf Hajdar, ona je postala zbog toga borac za slobodu, ona se bori za prava svog supruga. Nitko među nama ne može u potpunosti shvatiti koliko gospođa Hajdar pati, e, kako se osjeća, ona mora napustiti svoju državu, morala je povesti sa sobom svoju malu djecu koji su, um, koji imaju 80-11 godina. Sada živi u Kanadi, to je zemlja koja je strana, ali koja je je prihvatila otvorenim rukama. Teško si je to zamisliti. Ensad Hajdar se mora i dalje boriti. Ona se drži obećanja koje joj je Raif dao on je obećao da će se vratiti i ja vjerujem da Ensaf u to vjeruje, a i mi u to vjerujemo. Danas smo ovdje kako bismo to omogućili. E, nadamo se da će ovom domu i Europskoj uniji i državama i vladama Europske unije uspjeti ponovno spojiti ovu obitelj. Nisu hrabri oni koji nemaju straha, nego oni su hrabri koji se boje, ali koji se i dalje nastave boriti i zalagati se za svoje ideje ili bo se bore za one koji žele e, koji se sami bore za svoje ideje. Mi predamo ovu nagradu sada e, jednoj hrabre osobi i s nama je danas još jedna hrabra osoba i njoj želim sada odati počast. Elena. Hvala Elena, hvala Elmar na uvodnim riječima. Veliko mi je zadovoljstvo što nam se večeras pridružio gospodin Lambrinidis, naš predstavnik za ljudska prava. Gospođo Hajder, velika mi je čast što mogu supredsjedati ovim sastankom. Kao što ste i sami čuli, vi branite naša ljudska prava, morali ste napustiti svoju zemlju kako biste potražili utočište negdje drugdje. Mi smo ovdje kako bismo dali počast vašem suprugu. Žao nam je što nam se nije mogao pridružiti večeras i nadamo se da će to biti u mogućnosti u skoroj budućnosti. Vi ste se neumorno borili za njegovo puštanje na slobodu zalagali ste se kao aktivistica za nešto što oboje predstavljate. Zato vas lijepo molim da se obratite našim odborima. Ovdje je odbor za vanjsku politiku i pododbor za ljudska prava. Ovdje je velik broj kolega koji imaju mnogo utjecaja u svojoj zemlji. Nadam se da se osjećate u prijateljskom okružju. Mi vam želimo pružiti svu pomoć u borbi za slobodu. Lijepo vas molim da uzmete riječ. Prije svega dopustite mi da vam od srca zahvalim danas. Na ovaj dan. Prije mjesec dana mi se pobudila nada kada sam čula da je moj muž među kandidatima za dobitnika nagrade Saharov. Pomislila sam da su se otvorila prva vrata na putu ka slobodi za mog supruga. Ja vam zahvaljujem na ovoj nagradi koja ima uistinu, uživa veliki ugled i mm, ovo mi daje dodatnu nadu. Nadam se da je ovo prvi korak prema njegovom puštanju na slobodu. Na tome vam zahvaljujem. Uistinu vam zahvaljujem od sveg srca. Jako sam sretna zbog ovoga, ali ujedno i tužno. Voljela bih da je Raif danas ovdje s nama. Rado bih da sam može primiti nagradu i da ja budem kraj njega. Međutim, on nažalost nije ovdje, ali mi vaše riječi daju nadu. Osjetila sam da postoji veća nada i da će možda biti pušten na slobodu. Ta nada neće se nikada ugasiti. Ja vam zahvaljujem na iskazanoj hrabrosti i hvala vam što ste uručili ovu nagradu Raifu. Mislim da ova nagrada simbolizira jednu značajnu etapu na njegovom putu prema slobodi. Ja nisam pripremila službeni govor, pa vam samo želim zahvaliti na ove vrlo važnoj nagradi. Äh, Sad bih predao riječ Stavosu Lamrinidisu. Thank you very much. Uh, Hvala, gospodine predsjedavajući. Draga Ensaf, dragi Rajfe, ako budeš razgovarao sa Ensaf i ako ti prenese naše poruke sa ovog sastanka, Nagrada Saharov je najprestižnija nagrada koja se dodjeljuje aktivistima za ljudska prava u Evropskoj uniji i jedna od najprestižnijih nagrada u svijetu. A dodjeljuju ih parlament 28 država članica Europske unije. To je znak unutar Europe, ali izvan nje, predanosti Europske unije da nastavi podržavati slobodu izražavanja, slobodu vjeroispovijesti i slobodu od mučenja, tjelesnog kažnjavanja, i zlostavljanja, slobodu udruživanja, a prije svega to je signal da smo svi mi u Europi predani zalagati se za aktiviste i borce za ljudska prava, neovisno o tome gdje žive, za one koji promiču ta prava. Premda se sada dodjeljuje nagrada Saharov, Europa već duže vremena prati Rajfov slučaj. U siječnju 2009. godine Federike Mogherini, visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, već je dala izjavu gdje je podsjetila na naše načelno stajalište, a to stajalište je protiv zlostavljanja gdje god se ono dogodilo u posebnom slučaju Rajfa. Zatim 2. lipnja 2008. godine, nakon što je Vrhovni sud potvrdio presudu Rajfu Badaviju, mi smo ponovno dali javnu izjavu u kojoj smo naglasili važnost poštivanja slobode izražavanja kao i u slučaju pritvaranja poštivanja prava pritvorenika. Javno bićevanje kojem je bio podvrgnut vaš suprug u siječnju zgrozilo je svjetsku javnost i čuli su se apeli da se to tako što ne ponovi. Mislim da je to pozitivan pomak i sama činjenica da su obustavljeni daljnji udarci bićem iz zdravstvenih razloga i možemo se samo nadati, draga Ensaf, da nastavak izvršenja njegove kazne da će se obustaviti. Europska unija će i dalje tražiti od saudijskih vlasti da obustave izvršenje njegove kazne te da izvrše preispitivanje sudskih presuda i razmatra mogućnost pomilovanja. Dragi prijatelji, Saudijska Arabija je važan partner Europske unije i utjecan politički, ekonomski i vjerski akter e, na Bliskom istoku i islamskom svijetu. Kao i mnogi u Europi mi budno pratimo razvoj događaja vezan uz neke konkretne slučajeve u Saudijskoj Arabiji, a pratimo i opće stanje ljudskih prava. Primjerice, neki aktivisti su čak bili malodobni u vrijeme kada su uhićeni. To je primjer gospodina Muhameda Al-Nimrija. Da kako mi se ne slažemo s našim saudijskim partnerima kada je riječ o individualnim slobodama i poštivanju ljudskih prava, osim simboličkog prava da se ženama mogući da voze, mi Vodimo razgovor sa našim partnerima u Saudijskoj Arabiji vezano uz područja za koja smatramo da ih treba reformirati. To se posebno odnosi na slobodu izražavanja, slobodu vjeroispovijesti, slobodu okupljanja, te ukidanje e, tjelesnog kažnjavanja i izricanje smrtne kazne. Ovaj parlament je u više navrata već e, naveo da nam je potreban intenzivni dijalog sa Saudijskom Arabijom i zaljevskim zemljama i upravo na tome radimo. Nadamo se da će Saudijska Arabija preuzeti vlasništvo i pokrenuti promjene u jednom e, tako važnom području kao što je zaštita ljudskih prava. Znamo da su žene po prvi puta glasovale na lokalnim izborima e, na općinskoj razini, to je vrlo pozitivan korak. Međutim, jedna žena nije mogla glasovati jer je morala zatražiti azil u Kanadi zajedno sa svoje troje djece, zato što su joj prijetili smrću iz razloga što je njezin suprug slobodno govorio svoje mišljenje. A i njezin suprug nije mogao glasovati zato što se sada nalazi u zatvoru. Nadam se da će se ovoj obitelji omogućiti da se ponovno spoji za dobrobit e, njihove djece i zbog dostojanstva i opće ljudskosti. Ensaf, mi bismo također voljeli da je Raif mogao biti večeras ovdje, no ti si ovdje došla u njegovo ime, nisi tražila da budeš hrabra, nisi tražila da posvetiš posljednje tri godine svog života osvješćivanju javnosti vezano uz slučaj tvog supruga. Niti tvoja djeca nisu tražila da prođu kroz to, međutim, ostala si snažna u tome i na svoj vlastiti način si nas nadahnula i zato smo ponosni što si ovdje s nama. Nadam se da ćemo ti uspjeti pomoći koliko god to bude u našoj moći i uvjeren sam da će nagrada Saharov dovesti ponovno sreću u krug tvoje obitelji. Hvala ti što si došla ovdje s nama. Thank you very much for um, those words. Hvala na lijepim riječima. Sada predajem riječ kolegici Alio Marie, koja je voditeljica delegacije za odnose sa zemljama Arapskog poluotoka. Da, voilà. Merci eh, de, parole, c'est pour Hvala što ste mi dali riječ, ovo je za mene prigoda da poželim dobrodošlicu našoj gošći. Za nas je uvijek bitno kada možemo ugostiti žene iz zemalja iz ovog dijela svijeta, iz Saudijske Arabije i koje nam mogu posvjedočiti o situaciji u svojoj zemlji. Kao što je malo prije rečeno, Mislim da je važno da se povede stvarni dijalog. Jedino se kroz dijalog mogu ostvariti pomaci. Naši odnosi su u velikoj mjeri ekonomske prirode i moramo biti svjesni da osim ekonomskih odnosa vrlo često ne poznajemo stvarnost u jednoj i u drugoj zemlji, čak i kulturnu stvarnost. Samo kroz dijalog se može postići bolje razumijevanje i mogu se ostvariti određeni pomaci. Mislim da je to iznimno važno, a da je isto tako važno da Europska unija vrlo jasno istakne svoje vrijednosti. I upravo kroz e, ovaj simbolični čin ja vam želim dobrodošlicu i u svoje osobno ime vam e, želim da sve ovo što ste do sada prošli zajedno s vašom obitelji i vašom djecom da e, uskoro dođe do sretnog rasputa te priče. Hvala vam što ste se odazvali na naš poziv, hvala vam na svemu što radite i nadam se da ćete i oko vas prenijeti želje koje se koje Europa upućuje dodjelom ove nagrade. Hvala. Sada ćemo čuti predstavnike klubova zastupnika, po jedan predstavnik svakoga kluba. E, dakle, ići ćemo redom. Krećemo od gospodina Prede u ime kluba zastupnika Pučana, nakon njega gospodin Panceri u ime socijalista. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja bih prije svega želio zahvaliti gospođi Ensaf Hajder u ime kluba zastupnika Pučana. Želim je zahvaliti na dolasku kako bismo ovdje mogli razgovarati o slučaju Raifa Badavija i kako bismo joj mogli uručiti nagradu u ime njegovog, njezinog supruga. Gospodin Lambrinidis je također objasnio koja je važnost slučaja Raifa Badavija za Europsku uniju. Europska unija, odnosno parlament, je donio odluku da dodili nagradu Saharov gospodinu Badaviju iz dva osnovna razloga. Kao prvo zato što je sloboda izražavanja temeljno pravo oko kojeg se ne može pregovarati. To je pravo koje ćemo branuti u parlamentu svim sredstvima koja su nam na raspolaganju. Nitko ne smije biti zatvoren niti tjelesno kažnjavan zbog izražavanja mišljenja. Nagrada Saharov ima vrlo snažnu simboličku vrijednost eh, koja se dodjeljuje onima koji brane ljudske slobode diljem svijeta. Mi želimo da ova nagrada ima konkretan utjecaj i da to bude prva faza u puštanju gospodina Badavija na slobodu i to je već predsjednik našeg kluba zastupnika gospodin Weber kazao u svibnju prošle godine e, kada se gospođa Badavi s njime susrela, to je bilo 26. svibnja prošle godine. Želim na kraju reći da se slažem s gospodinom Brinidisom i sa kolegicom Alio Marie kada je riječ o važnosti vođenja dijaloga o ljudskim pravima između Europske unije i Saudijske Arabije. Želim spomenuti da smo to spomenuli kada smo nedavno ugostili predstavnike Saudijske Arabije na odboru za vanjske poslove. Nadam se da će Raif Badavi biti pušten na slobodu u što kraćem roku. Hvala na pozornosti. Thank you, Grazie, Hvala, Hvala. Članak 19. Univerzalne deklaracije nalaže da svaka osoba ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja i da može širiti ideje i informacije bilo kojim sredstvom i bez obzira na granice. Htio sam podsjetiti na taj članak zato jer to nama mora biti svjetionik koji će nas voditi kako bismo provodili prava svugdje gdje su ona gažena. Zbog toga ovaj parlament e, i na poticaj našega kluba je odlučio dodijeliti Saharovljevu nagradu Rajfu Badajeviju. Drago nam je što je ona predana njegovoj supruzi, odnosno bit će predana e, na sutrašnjoj ceremoniji. Raif Badawi je politički zatvorenik i uhićen je jedino što je mirno se pozivao na svoju slobodu govora i izražavanja i zbog toga ga treba osloboditi i to je smisao rezolucije koju smo osvojili 12. veljače ove godine upravo u slučaju Badawi i u toj rezoluciji se snažno zahtjeva od saudijskih vlasti da pristupe trenutačnom oslobađanju e, Raifa Badaoja. Mislim da trebamo na tome inzistirati. Istina je da je Saudijska Arabija omogućila glasovanje ženama na nedavnim izborima i to je prvi korak, ali još smo daleko od prihvatljivih standarda u smislu poštivanja prava. Zbog toga Europa treba ponovno razmotriti odnose sa Rijadom, e, bez, iako ne bi trebala ugroziti u svojim gospodarskim odnosima upravo poštivanje ljudskih prava. Saharova nagrada se na to nadovezuje i za nas ona predstavlja obvezu da insistiramo s jedne strane na oslobađanju gospodina Badavova, a s druge strane da insistiramo i to snažnije na poštivanju ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji. Hmm. thank you very much. Hvala. Charles Tanuk u ime kluba zastupnika ECR. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Gospođo Ensav Hajzer, dopustite mi da vam zaželim dobrodošlicu i u ime mog kluba zastupnika. Moj klub zastupnika je jedan od klubova koji su nominirao vašeg supruga Rajfa Badavija. Mi smatramo da je njegova kazna barbarska i nesrazmjerna i tražimo njegovo bezuvjetno puštanje na slobodu i e, pomilovanje od strane kralja. Saudijska Arabija predstavlja veliki izazov za Zapad i Evropsku uniju moja zemlja opisuje kao bliskog saveznika. Međutim, e, tamo se provodi šerijatsko pravo, izriču se smrtne kazne nad maloljetnicima, kao što Ali Mohamed Al-Nimri, koji je kao predstavnik šita prosvjedovao i e, isto tako se dovodi u vezu sa e, jednim njihovim vjerskim vođom. Zatim, Vehabijski islam koji se izvozi iz Saudijske Arabije u zemlji gdje se ne može otvoriti crkva također predstavlja problem u sunitskom svijetu, e, tamo gdje se prethodno, prakticirao e, sufizam. Tako da tu postoji i politička dimenzija kada je riječ o praksama koje provodi Saudijska Arabija i vjerujem da je vaš suprug predstavlja jedan e, ikonski primjer i nadam se da i e, u drugim dijelovima svijeta kao što su rog Afrike i zapadnog Balkana to također ima utjecaja. Mi pozdravljamo hrabrost gospodina Badavija i smatramo da Saudijska Arabija treba ići korak dalje i odmaknuti se od kozmetičkih reformi kao što je davanje ženama glasa. Mislim da bi e, bilo dobro kada bi se omogućilo ženama da mogu voziti, već slušamo dugi niz godina da se to predlože, ali još se nije dogodilo. Isto tako Saudijska Arabija e, bombardira Jemen e, nasumično, tamo su e, velike civilne žrtve i to je sve posrednički rat s Iranom i zato pozivam Saudijsku Arabiju da prestane bombardirati područja gdje žive civili, posebno Huti u Jemenu. Nadam se da će dodjela nagrade Saharov gospodinu Badavi otvoriti oči brojnih država članica, posebno moje zemlje Velike Britanije, ali isto tako i Francuske, te zemlje imaju vrlo bliske trgovinske ekonomske odnose sa Saudijskom Arabijom. Mislim da države članice Europske unije ne možemo više poslovati kao do sada sa Saudijskom Arabijom, osim ako se ne odluči predati reformi, odnosno posvetiti reformi eh, u području ljudskih prava. Hvala. Hvala, kolegica Šake u ime kluba zastupnika Alde, hvala. E, gospođo Hajder, uistinu mi je drago što vas ponovno vidim i uistinu se slažem sa posebnim predstavnikom za ljudska prava gospodinom Lambrinidisom kada kaže da nas i vi nadahnjujete. Vi ste primjer snage žena u Saudijskoj Arabiji, vi ste uistinu postigli mnogo kako biste E, progovorili o patnjama vašeg supruga Raifa Badavija. Uistinu želimo da se što prije spojite kao obitelj i da on osobno primi nagradu i naravno u punom zdravlju. Mi poštujemo Raifov rad i drago nam je što usprko se interesima koji su ponekad iznad ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji, da većina zastupnika podržava da se nagrada Saharov uruči gospodinu Badaviju. Njegova hrabrost i njegove riječi predstavljaju žudnju za slobodom i smatram da svaka osoba, muškarac ili žena u Saudijskoj Arabiji, Iranu, Tunisu, Kini, Venezueli ili Siriji, da ta sloboda za koju, koju svi stremimo, uh, da ti ljudi imaju tu slobodu uh, duha. Ne možemo dopustiti da zbog uh, kulturološkog relativizma neki tvrde da su ljudska prava relativna. Čak i najsnažnija represija, čak i najbarbarske kazne nisu odvratile vašega supruga da e, kreira svoj blog Free Saudi Liberals. Neki u Saudijskoj Arabiji nisu smatrali da je potrebno da se vašeg muža dalje bičuje nakon što je primio 50 udaraca bićem, a dosuđeno mu je tisuću. Dakle, to bi de facto bila smrtna kazna. Njegove vlastite riječi su najbolje e, govore, tako da ću citirati e, jedan odlomak iz njegove knjige. On kaže, za mene liberalizam znači živi i pusti drugoga da živi. To je sjajan slogan. Međutim, sama priroda liberalizma u saudijskoj verziji i nešto što treba pojasniti. Čak je važnije vidjeti koji su kriteriji liberalizma, a oni drugi koji tvrde da imaju monopol nad istinom su se protive tome, tako da oni odbijaju raspravu i ne žele zapravo shvatiti što ta riječ znači. Oni su uspjeli ugraditi neprijateljstvo prema liberalizmu u javnosti, okrenuli su javnost protiv liberalizma kako im se tepih ne bi izmakao ispod nogu. Međutim, to će nestati kao prah koji nosi vjetar. Kraj citata. U novim mjesecima odnos između Europske unije i Saudijske Arabije pod većom kontrolom i bio krajnji trenutak. Njezina uloga u financiranju džihadizma i e, izvozu radikalne e, vjeroispovijesti su razlozi za preispitivanje odnosa. Međutim, za nas ljudska prava građana e, Saudijske Arabije, e, ateista, e, pisaca blogova i slično i svih saudijskih žena dovoljno je kako bismo i dalje tražili konkretne reforme i kako bi se stalo na kraj kažnjavanju koje evropski građani ne razlikuju od kazni koje vrši vrše terorističke skupine poput islamske države. Došao je trenutak e, za pomilovanje od strane Saudijskog kralja. Hvala gospoda, gospođa Veržija u ime kluba zastupnika GUE. A ja još... Hvala gospođo predsjedavajuća. Velika mi je čast e, gospođa Hajda što možemo ovdje ugostiti. Da kako bilo bi nam draže da je vaš suprug mogao osobno doći po nagradu, on je osuđen zato što je počinio zločin da je javno izrekao svoje mišljenje. On je osuđen na tisuću udaraca bićem od 2012. u zatvoru i danas je krenuo u štrajk glađu. Vi ste uz njega, vi ste jednako hrabri kao i on, pa, usudila bih se to reći. Mislim da Moramo pozdraviti sve one koji su žrtve represije u ovom trenutku. Gospodin Aša Fajad koji je osuđen 17.11. na smrznu kaznu zbog e, blasfemije. Gospodin Fajeda, palestinski pjesnik e, rođen u Saudijskoj Arabiji. Prije dvije godine je predstavljao Saudijsku Arabiju na Venecijanskom bijenalu. Ali Mohamed eh, Amir, mladi pripadnik Šita koji je osuđen na smrtnu kaznu, eh, osuđen na odrubljivanje glave i e, eh, razapinjanje na križu, a njegov zločin je taj što, je, što ima poznatog ujaka. Da, takvi uvjeti su neprihvatljivi. U toj zemlji s kojom eh, moja zemlja ima trgovinske odnose više od 150 osoba smaknuto od početka godine, više nego 10 godina. To je jedna od najstrašnijih zemalja eh, u svijetu kada je riječ o smrtnim kaznama. Drugi su spomenuli bombardiranje civila u Jemenu ili pak financiranje terorizma. To su isto tako bitne stavke. Kao i gospodin Lambrinidis želim pozdraviti sve žene koje su u nedjelju usudile izići na općinske izbore. Te eh, feministice iz Saudijske Arabije, bilo ih je 900, 900 njih ih se kandidiralo na izborima, samo 17 je prema posljednjim procjenama izabrano. Međutim, smatram da bismo trebali i njih pozdraviti u ovom kontekstu. Vaš suprug je za nas simbol i simbol je za sve one koji su žrtve represije zato što žele slobodno reći što misle. U Saudijskoj Arabiji, ali i u susjednim zemljama, u tom smislu to su zemlje najgore okruženje na svijetu. Neke te zemlje imaju, od tih zemalja imaju barbarske metode i ja se nadam da će vaš suprug uskoro biti pušten na slobodu. I isto tako se iznimno slažem s gospodinom Tanokom. Smatram da trgovinski odnosi s tim zemljama, ja dolazim iz Francuske, ne mogu nastaviti na ovaj način. I na kraju želim još jedan put pozdraviti vas i vašu hrabrost i mi smo uistinu ponosni što ste ovdje s nama i nadam se da ćete tu nadu pronijeti dalje. Mi smo uz vas. Barbara Lohpigler u ime e, Zelenih i onda Njacio Korao. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, hvala i vama gospođo Ensafa Hajder što ste došli k nama. U ime kluba zastupnika Zelenih vam želim prenijeti naše poštovanje za vas i za vaš rad u kampanji pri pokušaju da oslobodite vaših supruga Rajfa Bdavlja. Naravno isto tako želimo čestitati srdačno i vašem suprugu. Ova nagrada će sad javno ukazati na njegovu hrabrost da se na inteligentan način uvijek iznova zauzima za slobode u Savjetskoj Arabiji. Gospođo Hajdar, niste ništa rekli o tome kako je sada vašem suprugu koji štaka glađu i koji je u samici. Mi se nadamo i da će ova međunarodna pažnja sada doprinijeti tome da i dalje ostane u dobroj situaciji. Jer znamo da su situacije u saudijsko-arabijskim zatvorima e, iznimno loše. E, imamo neke e, pritužbe da je došlo do mučenja od strane zatvorskih čuvara. Svaka osoba koja kritizira u Saudijskoj Arabiji političke okolnosti ili koja ima političko mišljenje koje nije središnje se izlaže riziku da će ju se, da će se jako kazniti. Tako i odvjetnik vašeg muža, gospodin Valid Abu al kaif on je također borac za ljudska prava i on je u travnju 2014. godine uhićen, a da nije o tome dana nikakva izjava i ove godine u lipnju je osuđen na 15 godina zatvora pod optužbom da je djelovao bez poštovanja prema vlastima. To je samo jedan primjer o tome kako izgleda situacija s ljudskim pravima u Saudijskoj Arabiji. I završila bih sa apelom na Saudijsko-arapsku vladu. Naime, tražimo da bezuvjetno oslobode Raifa Badawija, a isto tako i druge borce za e, ljudska prava i druge političke aktiviste. Hvala. Thank you. Hvala. Sljedeći riječ ima Injacio Korao. Hvala. Ja također želim izraziti dobrodošlicu naše gošći i želim joj zahvaliti na, bit, na bici koju vodi za prava u Saudijskoj Arabiji. Ovim priznanjem, e, dodjelom nagrade Saharov, nadam se da će promijeniti budućnost njene obitelji, da će se omogućiti oslobođenje njezinih muža. Znam da će to biti teško, ali to se nadam. Saudijska Arabija, ljudska prava, ponovno govorimo o ovoj temi i to pokazuje našu nedosljednost kao Europske unije, zato jer Saudijsku Arabiju smatramo našim partnerom s kojim treba održavati dobre osobe, e, odnose i zemlju koje treba osjećivati, ali to je zemlja također gdje se najgore krše ljudska prava i trebamo pokazati čvrst stav prema njoj. Odnosi sa partnerima Europske unije ovise također o poštivanju ljudskih prava, ali to vrlo često ostaje samo na riječima ili na papiru u radu ove, ovog odbora. Ono što proživljava Raif Badawi je šutnja pred sustavnim kršenjem ljudskih prava i političkih prava i prava žena u Saudijskoj Arabiji i također prava političkih zatvorenika i također odricanje prava manjina i nedostatak demokracije i smjera. Saudici su nedodridljivi, oni su vjerni saveznici Zapada u strateškoj regiji, zahvaljujući njihovim dolarima od nafte, kupuju američko i europsko oružje za desetke tisuća dolara. Ne možemo prihvatiti da istoga dana kada je Europa dodijelila na nagradu nagradu Rajfu Badaviju iz Italije su u Saudijsku Arabiju pošle bombe, a to je zemlja koja već sedam mjeseci bombardira Jemen i prouzrokuje i tisuće smrtnih slučajeva među civilima. Kolega Panceri je član iste stranke koja vlada Italijom, kaže jedino u ovoj vječnici, onda tajnik, odnosno predsjednik njegove stranke koji je jedno italijanski premijer, se uslikava sa saudijskim vladarima. To trebamo istaknuti ako govorimo o ovoj temi u ovim prostorijama. Međunarodna zajednica je nedosljedna kada je riječ o kršenju ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji. Raif Badawi je u opasnosti da će se vratiti pred mnoštvo koje je u siječnju prisustovalo običevanju od 50 udaraca, a još je predviđeno preostalih e, udaraca do tisuću. E, obraćam se onima koji uzimaju o tome riječ u našim državama da zauzmu čvrst stav e, prema odnosima koje održavamo sa zemljama koje sustavno krši ljudska prava. Hvala. Thank you, Mr. Tokesh from the EPP. Hvala gospodin Tokeš iz redova Pučana. Dear chairman, chairwoman. Poštovani predsjednici, poštovane kolege, gospođo Enzav Hajdar. Dopustite mi kao prvo da izrazim svoje suosjećanje gospođi Hajdar i svoju solidarnost obitelji Rajfa Badaoja. Od 1988. godine Europski parlament odjeljuje nagradu Saharov za slobodu misli onima koji su dali izuzetan doprinos borbi za ljudska prava. Raif Badawi je potaknuo raspravu o svjetskoj politici u konzervativnoj Saudijskoj Arabiji i borio se za prosvjetljenje te zajednice i protiv neznanja no njegova nesebičnost stajala ga je slobode. Njegova zajednica je dobila jednog aktivista za ljudska prava koji se zalagao za one najpotrebitije za žene i e, za najsromašnije. On je zbog toga dobitnik e, nagrade Saharov ove godine i ovom nagradom tražimo od saudijskih vlasti da odmah i bezuvjetno puste na slobodu Rajfa Badauja i da stanu na kraj bilo kakvom daljnjem bičevanju, ali ujedno tražimo i oslobađanje svih onih koji su zadržani u pritvoru i koji su osuđeni zbog toga što su jednostavno koristili se pravom slobode izražavanja u svojoj zemlji. Tijekom vikenda Vidjeli smo naznake za nadu i svjedočili smo o povijesnom trenutku u Saudijskoj Arabiji. Na ograničen način ženama je ipak dopušteno po prvi puta da sudjeluju u općinskim izborima. Ženama se međutim još odreću mnoga prava, no ipak e, mi očekujemo da će taj prvi korak e, dovesti do pravih reformi i dati ženama glas i da neće biti isključivo kozmetička reforma. Također, e, budući da je arapsko proljeće donijelo samo razočarenje, Badavijeva borba i nedavni izbori ipak daju nadu u napredak i u pravo društveno prosvjetljenje Saudijske Arabije i cijelog arapskog svijeta. Badavijevo zalaganje je srž čitavog tog procesa i mi tražimo da se njegove misli oslobode. Hvala vam. Thank you very much. Hvala lijepo Richard Howard, izvolite. Hvala. Želim vam ponovno dobrodošlicu u Europski parlament. Mi smo se čuli sama kada ste bili u Kanadi i onda smo vas ugostili u Briselu. Doista se ponosimo time što ste nam se pridružili ovoga tjedna i svakom tom prilikom smo vam obećali da ćemo se zajedno s vama boriti za Rajfovu slobodu slobodu za njega i za slobodu izražavanja u vašoj zemlji. Dodjela nagrade Saharov ovog tjedna pokazuje da mi to činimo i da ćemo to nastaviti činiti sve dok Rajf ne bude oslobođen. Optužen je zbog bogu huljenja protiv islama. Mi eh, tražimo vjersku slobodu, ali ne poštujemo nikoga tko krši ljudska prava, a moj se klub pridružuje posebno i zaslanici Europske unije u pozivu kralju Salmanu da oda poštovanje ljudskim pravima i da e, pomiluje Rajfa Badaoja. Dobili ste i švicarsku nagradu za slobodi misli, a ovoga tjedna ćete dobiti nagradu Saharov, ali jedina nagrada koju vi želite je sloboda za vašega muža. Bol koju želite ublažiti je bol barbarske kazne koja je nametnuta Rajfu Badajoju. Drago nam je što ste nam rekli da je on zadovoljan što je postao dobitnikom ove nagrade. Također se nadamo da ćemo tom nagradom moći ublažiti njegovu bol, a to je bol koju ste proživjeli vi i vaša djeca time što ste odvojeni od svoga muža i e, oca. Napisali ste knjigu Sloboda za Rajfa Badaoja, Ljubav mojeg života. Mi ovoga tjedna odajemo počast vašoj ljubavi prema njemu, odajemo počast njemu, a dodjelom ove nagrade odajemo počast također i samome životu. Thank you. Mr. Austrovicius. Hvala gospodine Austrovicius. Madam Chair. Gospođo predsjednice, gospođa Enzav Gospodine, gospodine dame i gospodo. Današnji dan je simbolične prirode. 14. prosinca 1989. godine, točno prije 26 godina, Andrej Saharov je umro. Nakon godina uhićivanja i egzila umro je kod kuće, pokušavajući se pripremiti za vlastiti govor, vjerojatno posljednji govor koji je trebao održati sljedećeg dan na kongresu zastupnika naroda bivšeg SSSR-a. Sva tri kandidata koja su izdvojena za nagradu Saharov ove godine šalju snažnu poruku. Nedostatak ljudskih prava je globalna pojava Čak i je europski kontinent na tom popisu. 2015. godine Naime, proživjeli smo vrlo dramatične i izazovne događaje. 2015. godina počela je krvoprolićem na istoku Ukrajine i e, smrću Borisa Nemcova koji je dao život pokušavajući zaustaviti agresiju Kremlja. 2015. godina također je godina stotina tisuća izgubljenih života u Siriji, Iraku i drugim arapskim zemljama. Naravno, to su životi koje su uzeli ludi džihadisti ili jednako ludi diktatori i također godina svih onih koji su se utopili na sredozemlju pokušavajući pobjeći od svoje tragične sudbine. S druge strane, 2015. godina sada završava sa pobjedom e, Ujedinjene venecuelanske oborbe i također povijesnim izborima u Saudijskoj Arabiji. Je li to povratak na normalu u slučaju Venezuele i, i hoće li to biti početak normalnog života u Saudijskoj Arabiji? Je li to nekako postignuće? No, u ovim napetim danima to je doista nešto što valja spomenuti, a također i proslaviti. Za mene ove dobre vijesti također znače da naš rad i zalaganje ovdje u Europskom parlamentu doista ima smisla. Postoji izreka, samo oni e, zaslužuju biti slobodni koji se bore za slobodu svakoga dana. U ime kluba ALDE želimo dati počast Rajfu Badaviju i njegovim aktivnostima. To su pravi simboli ove borbe. Hvala. Um, next speaker Ulrike Gospođa Lunaček u ime Zelenih koja je također potpredsjednica Europskog parlamenta i nadležna za mrežu Saharov. Ulrike. Eh, hvala. Kao i svi ostali želim vam eh, dobrodošlicu gospođo Hajder i drago mi je što se ponovno vidimo. Prije nekoliko tjedana ili mjeseci sastali smo se u Strasburu kada ste vi i Rajf dobili drugu nagradu od grada Strasbura i u tom trenutku još nije bilo jasno hoće li Rajf Badawi biti dobitnik nagrade Saharov za 2015. godinu. Tome smo se nadali, ali odluka je donesena tek kasnije i doista mi je drago što ste mogli doći ovamo. Naravno, tada smo se nadali da će i Rajf biti ovdje danas s nama. Nažalost, to nije tako. No, Nadam se da vaš dolazak ovdje i svečanost u srijedu i vijest da je on dobitnik nagrade će navesti saudijski režim da ga pomiluje ne samo njega nego i Valeda Al-Haira koji je spomenut prije njegovog odvjetnika i da će se osloboditi mnogi drugi koji su u zatvorima diljem Saudijske Arabije samo zbog toga što su se osudili progovoriti kritički o režimu samo zbog toga što su se usudili prosvjedovati kao mladi Mohamed Al-Nimr sa drugima u mirnim prosvjedima i samo zato što su se usudili kao žene voziti ili baviti se drugim djelatnostima što su pokušale putovati bez muževa, bez muževih e, odobrenja. Dakle, to su događaji koji bi trebali biti prirodni ili samorazumljivi u 2015. godini u bilo kojoj zemlji ovoga svijeta, no to nije nažalost tako ne samo u Saudijskoj Arabiji, ali također i tamo. Dakle, kao što su kolege rekli, uvjerena sam da je dodjela nagrade Saharov Rajfu Badawi od ključne važnosti kada je riječ o slobodi misli, o slobodi jer ako nismo slobodni misliti i izražavati ono što mislimo, kako možemo biti onda slobodni djelovati u društvu, kako možemo poboljšati društvo za sve i kako možemo prihvatiti razlike, prihvatiti drugačija mišljenja, a to je nešto što je činjenica u svakom društvu. Riječi, dijela vašeg muža, njegove misli u pisanom obliku su simboli slobode i demokracije. Usudiš se progovoriti, čak i znajući da se drugima to neće dopasti, da se to vlastima neće dopasti, on je pokazao doista veliku hrabrost, jer bez takve hrabrosti stvari se na ovom svijetu neće promijeniti. Također želim pozdraviti i e, vašu hrabrost, gospođo Hajder, što ste se uspjeli nositi s time, što ste imali hrabrosti putovati i otići u egzil, jer inače biste bili u prevelikoj opasnosti da ste ostali u svojoj zemlji i također želim vam zahvaliti što ste kao žena prihvatili tu hrabrost. Uvijek se pitam, naravno, Prvi puta su ovoga vikenda žene glasovale u Saudijskoj Arabiji, neke su i izabrane, no ponekad se pitam zašto u 21. stoljeću žene ne smiju glasovati ili se ne smiju kandidirati na izborima, zašto ne smiju slobodno putovati bez dopuštenja svog muža ili muškog člana obitelji zašto to treba biti problem u bilo kojoj zemlji, zašto bi to trebalo biti zabranjeno u zemlji poput Saudijske Arabije, dok e, istovremeno suvremena tehnologija, automobili, kompjuteri je na raspolaganju svima. Zbog toga mislim da ste vi i vaš muž glasnici modernih vremena u Saudijskoj Arabiji u Saudijskoj Arabiji nema slobode mišljenja, nema slobode da ljudi poput Raifa Badaja izrazravaju svoje mišljenje, niti se za ne smiju slobodno kretati. No, neki su rekli da je Saudijska Arabija važan strateški partner, geopolitički partner. Treba nam Saudijska Arabija kako bismo postigli mir u Siriji. No, to nam ne smije značiti da to trebamo promatrati u tišini. Saudijska Arabija bombardira civile u Jemenu i zemlje članice Europske unije i dalje dostavljaju oružje tim režimima u NATO četičkom kodeksu o izvozu oružja u zemlje u sukobu. Dakle, mislim da je važno što ste ovdje danas s nama i što ste s nama ovih dana. Hvala vam još jednom na dolasku i nadam se da će ova nagrada znači ti da mi tražimo da se Raif Badawi oslobodi i da će to vlasti u Saudijskoj Arabiji i čuti i poslušati. Hvala. Gospodin Kastaldo, Gospodin Fabio Kastaldo. Grazie. Hvala vrlo srdačna dobrodošlica i e, zahvala Elsa Hajdar e, što je došla danas k nama. Doista je velika čast što je ona danas među nama. Vrlo dobro znamo da je Raif Badawi sada u izolaciji, da je počeo štrajk glađu nakon godina koje je proveo u nepravednom pritvoru, nepravednom, jer jedina njegova krivnja u ovom e, fazičnom procesu je to š, je rekao što misli, što je podigao snažan i slobodan glas i što je koristio svoje temeljno i neotuđivo pravo koje se kod nas toliko podrazumijeva da je izgubilo na vrijednosti. Ja želim izraziti sučešće zbog e, boli i patnje koje je propatio. Umjesto da je u zatvoru u Rijadu, on bi trebao biti danas među nama. No, on danas trpi ne tjelesne kazne kao što su ih neki opisali, nego pravu pravcatu osudu na smrt koja mu se provodi postepeno. No, također osjećam i bijes jer mnogi koji su sakačeni i vješani, čak i maloljetnici, danas bi mogli biti slobodni da vanjska i trgovinska politika Europske unije je doista i dosljedna i u skladu sa onim vrijednostima koje mi trebamo braniti i Saharovljevom nagradom. No ta nagrada nije dovoljna. Imamo instrumente, imamo tržište od više od 500 milijuna potrošača i kao što mi trebamo kupovati, oni trebaju prodavati. No, naša čvrstina prema Saudijskoj Arabiji je drugačija od one koje nastupamo prema drugim državama, zato jer je prioritet za naše zemlje članice izvoz oružja a Saudijska Arabija je jedan od najvećih uvoznika. Također su važni i trgovinski sporazumi naših multinacionalnih kompanija i pristup jeftinoj nafti i zbog toga se zaboravljaju ratovi putem posrednika poput onoga u Jemenu sa desetak tisuća mrtvih i još više raseljenih osoba i također dvosmisleni pristup prema rasističkoj i ekstremističkoj politici kako bi se e, zanemarilo zanemarivanje ljudskih prava. Također i ignorira se zanemarivanje prava žena i manjina koja su stalno gažena. Nije dovoljna Saharovljeva nagrada, ne možemo na riječima to promicati, a, a dijelima onda štititi dobit, profit. Ja sam za dijalog po bilo kojoj cijeni, ali nisam za sporazume po bilo kojoj cijeni. A ako je E, ta cijena, naša trpeljivost prema onome što ne bismo smjeli dopustiti, onda to ne mogu tolerirati. Raifa Badavija treba pustiti, on se treba sjediniti sa svojom obitelji i to e, se ne smije dogoditi zahvaljujući pomilovanju, nego zahvaljujući jednoj riječi koja se često zaboravlja i koja se često ne provodi, a to je pravda. Hvala vam lijepo, ime Pučana. I zatim još jedna kolegica, zatim Ana Gomeš. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, gospođo Hajdar u klubu zastupnika Pučana u odboru za razvoj. Mi vjerujemo da se održiv razvoj ne može postići bez slobode i bez poštivanja ljudskih prava te poštivanja slobode izražavanja. I zbog toga je toliko važno to što je Europski parlament odao priznanja Rafa i njegovoj hrabrosti u borbi za slobodu izražavanja i želimo i također zahvaliti vama, gospođo Hajda, na vašoj hrabrosti. Žao nam je što gospodin Badawi ne može osobno ovog tjedna sa zvuru primiti Saharovu nagradu, ali istodobno se veselimo tom danu kada će on biti pušen na slobodu i kada će moći doći osobno u Europski parlament te osobno primiti Saharovu nagradu za njegovu borbu za slobodu mm, izražavanja. Hvala. Hvala. Sljedeći je gospodin Lic u ime socijaldemokrata. Mm, poštovana gospođo Hajda, poštovani gospodin Labinidisu, srdačno uh, vam želimo izdati dobrodošlicu. Ja govorim ime socijalista i demokrata. Drago nam je što ste došli ovdje k nama, što ste u kontaktu s nama i dalje, što se zajedno možemo zalagati za to da se vaš suprug konačno oslobodi. On je nepravedno završio u zatvoru i netki su rekli, predsjedavajući rekao da, smo, da, smo, da su to neki od nas e, proživjela, neki ne. Ja sam odrastao e, u istočnoj Njemačkoj, u socijalizmu gdje su neki članovi moje obitelji bili zbog toga pritvoreni i sloboda znači i sloboda drugoga da misli. Vi ste se pridružili borbi vašeg supruga u tome i zbog toga želim zahvaliti vama, a i vašem suprugu. Vrlo je važno da pokažete tu hrabrost, vi ste uzor kako muškarcima, tako i ženama u vašoj zemlji, a istodobno i muškarcima i ženama u drugim državama gdje se na taj način krše ova prava. Zabrinuto smo zbog vašeg supruga, zbog okrutne kazne koja je sada, hvala Bogu, suspendirana ali smo isto tako jako zabrinuti zbog štajka glađu kojeg je sad započeo i tu bih vam rado postavio neka pitanja vezano s to. Možete nam reći kako mu je trenutno? imali po vašem mišljenju nešto što mi možemo učiniti kako bismo i dalje povećali pritisak? I postoji možda neki blog ili neki e, drugi forum e, na kojem možemo ukazati na situaciju vašeg supruga, prije svega na ovu situaciju veznu štajku glađu, jer to je nešto vrlo zabrinjavajuće za vašeg supruga. Ako možete, bilo mi drago da odgovorite na to, mi vam zahvaljujemo na vašoj hrabrosti, želimo vam mnogo snage, mnogo izdrživosti. To je nešto u čemu ćemo vas slijediti i vas i vašu djecu i nadamo se da, ćemo, da ćete uskoro sa cijelom vašom obitelji moći dočekati vašeg supruga. Hvala vam lijepa. Ana Gomeš i gospodin Kan će moći isto tako nešto reći vrlo kratko i iznimno. Hvala vam, veliko je zadovoljstvo vidjeti vas ovdje s nama. Od siječnja ove godine smo kontaktirali s vama preko videokonferencija, kao što je već netko rekao, i samo četiri ili pet kolega je tada moglo biti prisutno na toj videokonferenciji s vama, ali od tad ste pokazali veliku izdrživost u borbi za vašeg supruga i zbog toga ste uspjeli i okupiti ovu podršku zbog kojeg je dodjela Sahova nagrade njemu postala neosporna. Želim preko vas eh, odati počest vama, ali i svim ženama u Sadijskoj rabi. Ja sam bila pod velikim domom kada sam posjetila Saudijsku Arabiju kako bih izradila prije nekih dvije godine izvješće o Saudijskoj Arabiji unutar Europskog parlamenta. Te žene, njih 17 je jučer po prvi put izabrano, no naravno oni predstavljaju sve zemlje koje tamo žive u toj državi gdje srednovjekovni režim njima nameće muško starateljstvo. E, oni sami pokazuju da su staratelji samih sebe, vi ste staratelji vašeg e, muža i vaše djece sam tog barbarskog sustava. I to to muško starateljstvo je nešto što doista nječe dostojanstvo žena i nešto za što se također moramo boriti da se ukine. Ja sam uvjerena da će, kao i drugi dobitnici Saharove nagrade, doći k nama, doći će k nama, jer mi ćemo se nastaviti boriti, vi ćete se nastaviti boriti, on će doći primiti Saharovu nagradu, mi smo već doživjeli da druge osobe koje su bile u zatvoru kasnije uspiju dobiti tu nagradu. A njegov odvjetnik je sada u zatvoru također zato što ga je branio, to je gospodin Valid Abu al Khaj, on je mučen, moram ukazati na njegovu situaciju i na situaciju primjerice e, tog mladića Al-Nimra zbog toga je on, što je on šit i sin šitskog šeka. Neki su mi sada rekli da budući da je režim više manje prihvatio ovu sahrovu nagradu, da će pustiti Raifa Badawi na slobodu, ali da će krenuti na smaknuće Mohameda Al-Nimra. Nadam se da se to neće dogoditi, ovaj da će morati ostati vrlo pažljiv kako se to ne bi dogodilo i kako bi gospodin eh, Asaf Šed i eh, taj palestinski pjesnik i drugi koji su sada u zatvoru, koji su mučeni, koji su, iščekuju smrtnu kažnu u Saudijskoj Arabiji, pušten, biti mm, pušteni na slobodu, kao što je rečeno 150 osoba je ove godine smaknuto i ne, to ne samo u Saudijskoj Arabiji, u Jemenu, u Bahreinu, u Jemenu gdje režim Saudijske Arabije ima e, vrlo negativne posljedice i gdje su isto tako mnoge osobe sada u zatvoru i prava je uvreda islamu zapravo po mom mišljenju vehabijski salafizam kojeg financiraju mnogi unutar Saudijske Arabije i koji E, dovodi do velikih žrtava unutar muslimanskog svijeta, ali i izvan njega. I zbog toga ne možemo dopustiti našim vladama i našim ljudima da nastave sa poslom kao i do sad e, sa režimom Saudijske Arabije dok se tako nešto događa. Hvala, hvala vam lijepa. I posljednji, ali ne najmanje važan je gospodin Kan. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, obećam ću biti kratak, samo nekoliko točaka, kao prvo želim izraziti dobrodašicu gospođi Ensaf Hajdar. Bilo nam je drago što ste ovdje. Ranije ove godine, nakon usvajanja rezolucije Europskog parlamenta, poveo sam delegaciju u Saudijsku Arabiju. Sumenuli smo pitanje Raifa Badavija kako sa organizacijama za ljudska prava, tako i sa vladom Saudijske Arabije. Razočaran sam što je do dan danas Rajf još u zatvoru. Dvije stvari smo se dodali tijekom tog posjeta. Kao prvo, veliko ulaganje u obrazovanje. To mi daje nade za budućnost. I druga stvar, to je pravosuđe Saudijske Arabije. Mislim da moramo imati više suradnje kako bismo imali dosljednost. Trenutno sudac može učiniti što god želi a mislim da bi dugoročno tako mogli riješiti ova pitanja svih tih slučajeva. E, isto tako potreban nam je snažniji dijalog jer e, je Saudijska Arabija dosta bila važna, danas je važna i ostaće u budućnosti važna za svijet zato što je položaj kojeg ima u muslimanskom svijetu e, takav da je vrlo važan, a četvrtina svijeta su muslimani. Nadam se da će nas uskoro posjetiti gosti iz te zemlje ovdje u Europskom parlamentu, da će oni postati dio dijaloga. Mislim da moramo surađivati. A ovo je jedinstven trenutak, jer su u prošlosti žene uvijek igrale ulogu u politici u javnom životu, E, i dobro je da se sada to ponovno otkriva. Nadam se da će se taj proces u Saudijskoj Arabiji ubrzati i na posljedku gospođa predsjedavajuća želim s jednom apelirati na kralja Salomana da koristi svoje diskretsko pravo da pomiluje Raifa mora pokazati suosjećanje zato što ćemo sada uskoro ući u mjesec, važan mjesec Eh, jednog, jedne muslimanske osobe koja je bila vrlo susjećana, stoga trebamo da će sada i kralj postati susjećan i nadamo se da će uskoro badali biti na slobodi. Hvala. Um, Hvala vam, gospođo Hajdan. Čuli ste riječi naših kolega iz najrazličitijih stanaka, iz država podijeljeni smo po mnogo čemu, ali svi smo ujedinjeni u tome da treba poštivati temeljna prava i želimo sređivati s vama kako bismo se pobrinuli da vaš muž bude oslobođen. Ne znam, želite li reći nekoliko završnih riječi kolegama, izvolite. Još jednom vam zahvaljujem. Vaše riječi su me ispunile nadom. Ispunile su mi nadom i doista vam želim zahvaliti, ali ipak imam i dva komentara koje bih htjela iznijeti. Raif nije u samici. Vraćen je prošli četvrtak natrag u zatvor po čemu mi smatramo da je dosije Rajfa Badawija sada e, klasificiran, da je završen, to je jedan zatvor u kojem postoji mnogo takvih osoba i gdje su osobe koje su dobile već jednu sudsku presudu, ali njihov slučaj još nije završen u njenom zatvoru u Džedi, u Savskoj Arabiji, nije u Rijadu. od prošlog utorka štajka glađu kako bi ga vratili u zatvor u kojem bi bio dosad. Nakon dodjele Saharove nagrade ja sam imala tu nadu da će Rajf biti oslobođen. Ali zatim sam dobila jedan e, dopis švicarske vlade koji je rekao da će se zauzeti za dosije Rajfa Bravija, a onda sam odjednom saznala da je Rajf premješten u drugi zatvor. Drago mi je što sam udjeljela ovu nagradu. To je doista vrlo važna nagrada. E, ta nagrada ima veliku moralnu vrijednost, a nadam se da će imati i e, praktični utjecaj na slučaj mog supruga da će to povećati nadu da Rajf bude oslobođen. Uskoro će Rajf nam se ponovno pridružiti kući i drago mi je što ste mi se slušali i želim vam ugodnu večer. Elena, final word. Elena, završna riječ. No, nada, nada. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hvala. Ne želim ništa reći, samo želim još jednom zahvaliti onima koji su ovdje bili prisutni danas. Naravno da ćemo se još u svijedu ponovno naći na priopćenju za tisak. Hvala vam lijepa. Imamo večeru za koordinatore i potpredsjednike, na to vas podsjećam i zahvaljujem vam gospođo Hajder, što ste nam se pridružili ovdje večeras. Uh, Počašili smo što ste ovdje, hvala i tebi, samo se što si ovdje. Imamo duh tjedan sa različitim aktivnostima, ali znajte da imate našu podršku. Hvala vam kolege, dobro večer, hvala gospodinim prevoditeljima.